Good evening. Dobro večer svima. Izrazavam došlicu svim predstavnicima nacionalnih parlamenta na ovaj sastanak interparlamentarnog odbora. Ovaj ćemo sastanak podijeliti na dva dijela. U prvom dijelu će se raditi o Europskom jamstvu za djecu kao oruđe za borbu protiv E, siromaštva, a drugo će biti pravične plaće. Prije nego što pređemo na predmet naših rasprava, željela bih reći nekoliko riječi o organizaciji. Kartice za javljanje riječi su do dostupne u, sasta, u sobi za sastanku i ispunjavaju ih oni koji žele zatražiti riječ. Imamo samo bijele kartice koje izgledaju ovako, ali molim vas pazite, to su specijalne kartice koje se odnose na prvi dio sastanka, a druge se odnose na drugi dio sastanka. Općenito govoreći, e, vrijeme za javljanje će biti ovako tri nacionalna parlamentarca, a zatim europski e, parlamentarac, a onda tri nacionalna parlamentarca i tako dalje. Dakle, ova formula će se možda morati prilagoditi tokom same rasprave. A sada ću dati riječ Gordonu Marasu, koji je predsjednik odbora za socijalno partnerstvo Hrvatskog parlamenta, tako da se on može obratiti uvodno i preuzeti predsjedanje ovim sastankom. Hvala najljepša. Nastavit ću na hrvatskom. Dakle, molim vas e, da koristite slušalice. To mi je <clears throat> poštovana gospođa Duriš Nikolsonova, kolegice i kolege, članovi Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što je rekla gospođa zastupnica, predsjednica odbora Europskog parlamenta, Danas raspravljamo o dvije vrlo važne teme. Prva je europsko jamstvo za ugroženu djecu, instrument u borbi protiv siromaštva i sa tom temom ćemo, početi. Svi smo svjesni važnosti demografije, važnosti e, toga da moramo se potruditi da na cijelom području Europske unije imamo slične, ako već ne možemo imati iste standarde za sve naše građane odnosno za sve one koji, tu žive i sa te strane mislim da je, da je ovo vrlo važna tema pogotovo jer je stanovništvo sve starije. Svi znamo da moramo ulagati u budućnost, a djeca su sigurno naša budućnost i izazovi koji su pred nama zahtijevaju odlučnu i žurnu reakciju i sa te strane smo posebno zadovoljni što je i Europska komisija prepoznala i nova Europska komisija prepoznala taj značaj i sa te strane da imamo osobu koja je i direktno zadužena za demografiju i zato ću dati flor, odnosno e, riječ gospođi Dubravki Šuici, potpredsjednici Europske komisije e, za demokraciju i demografiju e, da nam se uvodno po ovoj temi obrati, izvolite Dubravka. Hvala gospodine Maras. Dear Draga predsjedateljice Nikolsonova, dragi kolega Schmidt, poštovani zastupnici nacionalnih parlamenta i poštovani e, zastupnici Evropskog parlamenta, prije svega puno hvala na ovoj prigodi da vam se obratim i da razmijenimo razmišljanja o e, jamstvu za djecu. Znam da su moje kolege Gentiloni i Dombrovski s vama razgovarali o Europskom semestru ranije danas, a danas vam se prodružujem kako bih se pridružila e, gospođi van der Leyen koja je objavila Europski semestar prošlog srpnja. Ja se veselim što će parlament eh, eh, razgovarati o eh, jamstvu za djecu u kontekstu Europskog semestra. Ursula von der Leyen kaže da moramo uložiti više u budućnost naše djece. Ja, poruka je jasna. Ova riječi su vrlo važne i pokazuju koliko predsjednica obraća pažnju na prilike u kojima djeca odrastaju u, u Europi, naročito na siromaštvo djece. Zajedno sa mojom kolegicom Nikola Šmet naš je cilj da vam predstavimo jamstvo za djecu 2021. godine. Znam da će poštovani članovi koji su danas ovdje e, prisutni složiti se sa mnom da djeca mora imati pristup e, uslugama i podršci koja im e, treba tokom cijelog djetinstva i adolescencije. Promocija i zaštita prava djeteta su ugrađeni u članak 3 ugovora o Europskoj uniji. Dakle, koja je uloga Europske komisije u svemu tome? Želim podržati i komplementirati države članice u njihovom radu sa djecom. U novembru 2017. ovaj dom zajedno sa Vijećem i Europskom komisijom su se pobrinuli da borba protiv siromaštva djece postaje i unut, e, dijelom e, europskog stuba socijalnih prava. Za vrijeme saslušanja koje sam imala prije nekoliko mjeseci u ovom domu, ne u ovoj prostoriji, rekla sam da je moj prijatelj prioritet ulaganja ulaganje u djecu. Ja se toga držim, to je moj cilj. I ja ponavljam da mm, mi treba vaša podrška kako bismo bili sigurni da će se to zaista dogoditi. Želim e, izgraditi ruke komisije koje je komisija izdala 2013. godine o ulaganju u djecu i ako se dobro sjećamo to se nazivalo prekid ciklusa eh, eh, siromaštva. Moramo im osigurati dobre resurse i usluge i moramo se pobrinuti da i djeca imaju pravo da sudjeluju u demokratskom e, životu Evropske unije. Naša dodatna vrijednost na europskoj razini preuzet će e, formu jamstva za djecu kojim će se rješavati berejare na nacionalnoj razini koje sprječavaju djecu da pristupe uslugama koje im trebaju za njihovu dobrobit i dobar razvoj. Integrirano jamstvo za djecu bi trebalo uključiti podršku za e, domaćinstva s jednim roditeljem i domaćinstva sa malim prihodima, zatim pristup zdravstvenom e, brizi, školstvu i e, prehrani od samoga početka, od samog rođenja. Imajući to na umu, komisija procjenjuje substancu, oblik i e, rok za provođenje te, tog jamstva za djecu. E, za nekoliko trenutaka moja kolegica, moj kolega Nikola Šmit će vam reći ne, nekakve detalje o tome kako se to namjerava provesti. Također mi je povjereno e, pripremanje e, sveobuhvatne strategije, za pravo djeteta. Još smo uvijek na početku procesa, ali naš cilj je da uključimo djelatnosti koje će zaštiti i ranjive, ranjivu djecu online i offline, da i da spriječimo i borimo se protiv nasilja. Sigurno će vam biti dlago čuti da bi ova strategija također trebala promovirati pa, e, sudjelovanje djece u europskom demokratskom životu. Pod kišobranom konferencije o budućnosti Europe mogli bismo uključiti e, dijalog e, sa djecom i ljetne kampove koji će se e, zasnivati na određenim temama koje bi mogla predložiti djeca. Komisija se već angažirala u radu sa djecom i mladima kroz programe u školi. Također se želimo usredotočiti na povećanju zaštite djece migranata i nepraćenih maloljetnika. To su najranjivija e, ljudska bića u društvu. Dragi e, zastupnici, ne možemo zanemariti generaciju djece. Imamo vrlo snažnu pravnu osnovu, e, kao što je recimo članak 3.3 ugovora o Evropskoj uniji i člancima 34 i 32 o čarteru o fundamentalnim pravima što se tiče prava djece i Evropska agenda, ne možemo zaboraviti Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Sve e, države članice Europske unije su njene potpisnice. Također želim široku konzultaciju sa svim relevantnim dionicima, civilnim društvom i nevladinim udrugama. Jer za koga mi to radimo, što radimo? Sve ovo radimo za našu djecu, te stoga želim od djece, same djece čuti što oni misle. Kao što sam već rekla, postoje e, potreba da se njihova gledašta uzmu u obzir. Strategija će se vjerojatno e, usvojiti u prvoj polovici 2021. godine. Dragi zastupnici, i mi smo svi jednom bili djeca. I vrlo je važno da svako dijete ima pravo i pristup jednakom početku života – ravnopravnom početku života. Naša politika će na to direktno utjecati. Imajući to na umu, želimo čuti što oni govore na konferenciji o budućnosti Europe. E, poštovani e, zastupnici, naš se e, rad, naš rad je ugrađen u, u stubu za ljudska prava, a također se veže i uz strategiju Ujedinjenih naroda za održivi razvoj. Mi želimo dodati vrijednost eh, zaštiti i promociji prava djece jer će nam to dati vrlo moćn, moćan narativ koji će eh, nam dati osnove za raspravu na multilateralnim forumima. U našem radu moramo zapamtiti da su prava djeteta univerzalna i da je dijete dijete bez obzira gdje su u svijetu gdje žive. Hvala vam još jednom. Hvala gospođa Šujica. Na izlaganju nadam se da u ovom planu imate uključeni pristup internetu za djecu, za djecu pristup internetu jer danas kad me je nazvala kćer nije mi prvo rekla tata volim te nego ne, radi nam Wi-Fi. I said online Tako da djeca imaju e, razno razne prioritete. E, <clears throat> sada bi dao riječ gospodinu Nikolasu Šmitu, europskom povjereniku za zapošljavanje i socijalna prava. Izvolite gospodine Schmidt. Thank you very much, uh, Honorable... Hvala lijepa, uvaženi zastupnici. Za početak želim reći koliko sam zadovoljan što imam priliku sudjelovati u raspravu o e, ovoj jako važnoj temi i to ovdje u Europskom parlamentu. Uvaženi zastupnici, upravo je ovdje rođena ideja o jamstvu za djecu. Dobro se sjećam da sam 2015. godine sudjelovao na seminaru koji je, kojim je predsjedao, kojeg je vodio jedan od naših kolega. Tada sam bio predstavnik Luksemburškog predsjedništva. U to je vrijeme dakle rođena ta ideja o jamstvu za djecu. Kao što znate, predsjednica komisije, kao što je rekla kolegica, Ursula von der Leyen je obećala da će uzeti u obzir vaše ideje o jamstvu za djecu i uspostaviti takav e, instrument kako bi se pružila podrška svakom potrebitom djetetu. Čast mi je što mogu raditi na razvoju tog alata. To je dio našeg rada u okviru e, Europskog stupa socijalnih prava i povezanog akcijskog plana. Blisko surađujem sa potpredsjednikom Europske komisije koji je zadužen za zaštitu dječjih prava i mi ćemo e, predstaviti i sveobuhvatnu strategiju o pravima djeteta. Djeca koja su izložena siromaštvu imaju nepravedan početak e, u životu, a kao što znamo siromaštvo pogađa čitavu obitelj, kako roditelje, tako i djecu. Siromašna djeca obično žive u siromašnim obiteljima. Upravo zato važno je da e, svoje djelovanje e, vidimo kao dio jednog šireg pristupa borbe protiv siromaštva kada se borimo protiv siromaštva roditelja i poboljšavamo njihov život i pružamo njima prilike, onda će se to odraziti i na njihovu djecu. Roditelji moraju imati jednake prilike, e, poštena radna mjesta, moramo osnažiti ljude kroz kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje jer ćemo im na taj način pružiti mogućnost da pronađu nova ili bolja radna mjesta. Razgovarat ćemo i o radnim uvjetima, o minimalnim plaćama, ali već sada želim spomenuti da je to alat koji doprinosi pristojnom životu e, za roditelje i njihovu djecu. Moramo osigurati i primjerenu socijalnu zaštitu i omogućiti pristup osnovnim uslugama. To je važan instrument za suzbijanje siromaštva i ekskluzije. Europski stup socijalnih prava proklamirao je i Europski parlament, dakle svi vi. I taj pristup naglašava dječje prava na e, obrazovanje, njegu i to dobre kvalitete. Tu je također i pravo djeteta na zaštitu od siromaštva Djeca koja su izložena riziku od siromaštva imaju pravo na e, određene mjere kako bi ostvarila pristup jednakim mogućnostima. I upravo tu jamstvo za djecu donosi stvarnu dodanu vrijednost jer može doprinijeti smanjenju prevelikog broja djece koja su danas izložena siromaštvu ili socijalnoj isključenosti u Europskoj uniji. 2018. gotovo 19 milijuna djece bilo je pogođeno siromaštvom u 27 e, država članica Europske unije. U to je vrijeme e, Ujedinjena kraljevina bila članica, što znači da trebamo toj brojci pridodati još 4 milijuna djece, dakle 23 milijuna djece siromaštvo djece je u nekim državama izraženije nego u drugima, ali zapravo je taj fenomen prisutan u svim državama članicama, pa čak i u onima koje su e, bogatije. Upravo zato želimo imati politički instrument koji bi potaknuo na djelovanje same države članice e, kada je riječ i o političkim prioritetima i osiguravanju dostatnih e, nacionalnih financijskih sredstava. Unija može igrati ključnu ulogu u suzbijanju siromaštva djece kroz promicanje inovativnih pristupa, kroz e, potporu ulaganjima i kroz uspostavu ovog inovativnog e, okvira uz pomoć država članica. Na taj način se mogu poduzeti e, pozitivne mjere na terenu kako bi onda i politička volja i nacionalno financiranje bili u potpunosti iskorišteni. Ja se slažem s vama da se treba fokusirati na djecu e, koja, kojima treba osigurati pristup osnovnim uslugama. Ulaganje u kvalitetno i inkluzivno rano obrazovanje u e, skrb, u školstvo, u pristup zdravstvu i hrani i pristojno stanovanje. Sve to može razbiti začarani e, krug kojem su često izložena siromašna djeca. Moramo e, dobro obaviti svoj zadatak kako bismo stvorili najbolji mogući instrument. Upravo će zato komisija e, iskoristiti studiju izvedivosti. Ta studija je već predstavljena u ponedjeljak a ona će nam pomoći da definiramo i osmislimo prave politike. Jamstvo za djecu bit će tek jedan od alata koji će doprinijeti suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti u Uniji. Kao što sam rekao, imat ćemo mjere koje će biti od koristi za roditelja, a time i za djecu. Komisija će shvatiti, će osmisliti i pristup suzbijanja siromaštva, i jamstvo za djecu će biti e, jedan ključan dio slagalice tog pristupa. Akcijski plan za implementaciju Europskog stupa socijalnih prava još jedan komadić slagalice a nadahnuti smo i želimo stvoriti politike kojom se stvaraju e, nova radna mjesta, potiču ulaganja u obrazovanje i vještine, u socijalnu zaštitu, želimo imati dostupne socijalne usluge i povrh svega želimo imati, riješiti stambena pitanja. Jamstvo za djecu ćemo predstaviti 2021. jer potrebno je prvo provesti pripreme i savjetovati se sa svim relevantnim dionicima te iskoristiti rezultate pripremnog djelovanja i rezultate e, konzultacija koje su u tijeku, a riječ je o snažnoj socijalnoj Europi. Pripremno djelovanje koje predlaže parlament, a provodi komisija, u velike će nam pomoći u našem radu. Isto ćemo tako nastaviti sa vrijednim pilot projektima i izvući zaključke iz tih projekata. Jučer sam e, prisustvovao konferenciji kojom se zatvorila prva faza tog pripremnog djelovanja i tu smo čuli i rezultate prve studije izvedivosti. Druga faza i treća faza sada slijede. Isto tako moramo uzeti u obzir mogućnost pružanja podrške korištenjem EU fondova, EU instrumenata i ESF plusa. Uvaženi zastupnici i zastupnice, u rezoluciji iz travnja prošle godine naznačili ste da fokus na ESF plus treba uzeti u obzir najsiromašniju djecu i staviti naglasak na usluge. 5,9 milijardi, milijuna, milijardi eura iz ESF plusa treba otići na jamstvo za djecu i države članice trebaju tu dati barem 5% svojih resursa iz ESF plusa kako bi se e, provele preporuke komisije iz 2013 sve ste to napisali u svojoj rezoluciji. Ja ću pomno pratiti trijalog eh, koji se trenutačno vodi, ali želim reći da ne počinjemo od nule, jer europski fondovi već sada pomažu brojnoj eh, djeci i naš je cilj osigurati dostatna sredstva kako bismo pružili podršku potrebitoj djeci. Europska financijska sredstva neće biti dostatna da se milijunima djece pomogne i potrebno je i financiranje na nacionalnoj razini. Također je potrebno povesti raspravu na nacionalnoj razini o tome kako suzbiti siromaštvo djece i kako implementirati jamstvo za djecu. Uloga nacionalnih parlamenta, a danas upravo tu imamo predstavnike nacionalnih parlamenta, dakle njihova je uloga ključna i izuzetno važna tu su Europski fond za regionalni razvoj, Invest EU. Dakle, ako iskoristimo sve te alate, možemo ostvariti sinergiju i doista napraviti nešto važno. Ali prvenstveno nam je potrebna predanost na svim razinama, europskoj, nacionalnoj, lokalnoj. Moramo ulagati kako bi e, izgradili jedno otporno i snažno društvo za našu djecu. Suzbijanje siromaštva djece je jedan od naših prioriteta, kao što je rekla potpredsjednica Šujica i predsjednica komisije Ursula von der Leyen, ali imat ćemo i posebne preporuke po zemljama u okviru europskog semestra, a o tome ste prethodno raspravljali. Raspravljat ćemo o ovom pitanju ne samo s nacionalnim vladama, već i s nacionalnim parlamentima, predstavnicima civilnog društva te lokalnim i regionalnim vlastima. Dakle, sa svim e, dionicima. Hvala. Gospodinu Nikolasu Šmitu, Europskom povjereniku za zapošljavanje i socijalna prava. Sada dajem riječ gospodinu Eduardu Baroku Demelu, zastupniku Portugalskog parlamenta. Gospodine Demelu, izvolite. cijenjeni su predsjedatelji, cijenjena e, potpredsjednice komisije i povjereniče za radna mjesta i socijalna prava. Prvo želim zahvaliti svim organizatorima na pozivnici koju ste uputili Portugalskom parlamentu. Ova rasprava je doista pravo vremena i otkriva nam kako se paradigma promijenila. Sada se fokus stavlja na snažnu socijalnu Europu i pravičnu tranziciju. Doista imamo pozitivan znak jer je komisija sada predložila jamstvo za djecu i to je važno naknadno djelovanje nakon točke 11. Europskog stupa socijalnih prava. Komisija će također predstaviti akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava 2021. najvjerojatnije tijekom e, predsjedanja Portugala. Imali smo i prvu studiju izvedivosti i prijedlog bi trebao uslijediti 2021. što znači da imamo dovoljno vremena da izrazimo svoje zabrinutosti u svezi novog instrumenta. Siromaštvo djece ima nekoliko dimenzija i ono je izuzetno prisutno u našim društvima. Nedavno objavljena studija pokazala je da 21% djece u Europi pati od dohodovnog siromaštva, 8,5% od teške materijalne oskudice, a 2,5% također pati od nekog oblika siromaštva. To pogađa sve države. Ispričavam se, možete li samo malo usporiti? Hvala. I to taj fenomen pogađa sve e, države u Europskoj uniji. Podaci iz 2014. pokazuju izuzetno tešku situaciju u Rumunjskoj i Bugarskoj, gdje čak 70% djece je pogođeno nekim oblikom siromaštva. I dalje ste prebrzi, molimo vas da malo usporite. Dakle, siromaštvo djece je stoga problem koji zahvaća čitavu Uniju i izvor nejednakosti država članica. 2013. vijeće je usvojilo preporuku, ali napredak je i dalje spor. Do 2017. tek je devet država članica poduzelo inicijativu da ojača politike i ograničen napredak je postignut u državama članicama koje pate od visoke stope e, siromaštva djece. Upravo je zato Europski parlament donio rezoluciju 2015. i pozvao da se uspostavi europsko jamstvo za djecu, a to je dodatno potvrđeno rezolucijom o ESF plusu iz 2019. Iako je u mojoj zemlji smanjen, e, smanjena stopa siromaštva, e, socijalni transfer jest e, veći u dobnoj skupini od 0 do 18 godina. Mi imamo jednu širu strategiju za suzbijanje siromaštva i pokušavamo e, stati na kraj međugeneracijskoj reprodukciji ekonomskih e, problema. Jasno je da moramo, da moramo imati ciljane e, politike, primjerice proširiti plaćeni roditeljski dopust, ulagati u dječju skrb, u bolje programe za stambeno zbrinjavanje i tako dalje. Dakle, dječje siromaštvo ima više dimenzija, kao što sam rekao, i moramo se pobrinuti da svako dijete u Europi ima besplatan pristup kvalitetnoj e, zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, E, dječjoj skrbi, e, da se riješi stambeno pitanje i tako dalje. Tu su ključne strukturne reforme i ulaganje u stabilnost i prosperitet Europske unije. Zbog toga treba razmotriti sljedeće prijedloge. Europska komisija u suradnji s državama članicama mora se usuglasiti oko obvezujućih indikatora i zajedničkih ciljeva za smanjenje e, siromaštva djece. Suzbijanje te vrste siromaštva mora biti jedan od središnjih prioriteta europskog semestra, što znači da treba treba razviti precizne pokazatelje i takozvani scoreboard koji bi služio državama članicama da osmisle nacionalne programe e, reformi na sveobuhvatan način. Jamstvo za djecu mora postati prioritet pri korištenju EU fondova postoji e, međustranačka podrška u parlamentu da se dodijeli 5,9 milijardi eura u ESF plus fondu e, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira do 2027. A tu je i obveza da države članice dodijele barem 5% svojih resursa iz fonda ESF+. Međutim, zabrinuti smo zbog onoga što je prošlog petka predstavio predsjednik Europskog Europskog vijeća, on je predložio jedno dodatno smanjenje od 1,7 milijardi eura u ESF plusu u odnosu na prvotni prijedlog finskog predsjedništva. Dakle, sada imamo jedan zamah, jedan momentum za ovo jamstvo i to bi trebalo ići ruku pod ruku sa postojećim pregovorima o Europskom socijalnom fondu plus države članice moraju preuzeti odgovornost za ispunjavanje svojih obveza u okviru socijalnih pokazatelja, moraju oblikovati adekvatne lokalne pristupe. Zajednički pristup bi uključivao i zdravstvo i obrazovanje, stambena pitanja, prehranu i tako dalje. Dakle, dakle niti jedno dijete ne smije biti ostavljeno po strani. To zahtjeva suradnju između svih dionika, javnih tijela, socijalnih službi, nevladinih udruga, institucija za osposobljavanje poslodavaca, sindikata i tako dalje. Ovo jamstvo mora biti jedan ključan instrument e, koji će donijeti promjene, pozitivne promjene u životu europskih građana. Ja mislim da sada trebamo raspravljati o svim ovim pitanjima, a ona također trebaju biti srž rasprave e, konferencije o budućnosti Europe. To je jedinstvena prilika da e, mladi europljani doista budu u središtu naših napora i rasprava. Hvala vam. E, Hvala, sada nastavljamo sa govornicima. Imate po dvije minute Vojko Starović iz Slovenije e, prvi ima riječ, izvolite. <laughs> Da je jaz bom govoril kar v slovenščini. Veselim me, da je eno od prioritetov Evo, obratit ću vam se na slovenskom. E, vrlo mi je drago čuti što je jedan od prioriteta za sadašnji mandat Europske komisije upravo socijalni stup su stup socijalnih prava. To će definitivno pridonijeti pravičnijoj Europi, bolje solidarnosti koja će biti bolje integrirana. Također mi je drago čuti da govorite o jamstvu za djecu jer e, djeca, siromašnija djeca definitivno trebaju pomoć u tome da dobiju e, jednake prilike. To utječe na djecu na svim razinama. Siromaštvo ima snažan utjecaj na mentalni i fizički razvoj, može utjecati na razvoj e, mozga, kao što to dokazuju istraživanja u neuropsihologiji. Ne radi se samo o nedostatku materijalnih dobara, radi se i o nedostatku socijalnog kapitala za dječake i djevojčice koje žive u siromaštvu. Oni definitivno nemaju jednaku startnu točku u životu. Siromaštvo osobito pogađa djecu koja E, su rođena u siromaštvu. Ta djeca su u nepovoljniji situaciji cijeli život. Oni generalno ne dobivaju e, brigu koju druga djeca dobivaju u školi i nisu jednaki kao njihovi kolege. Često ih pogađa socijalna isključenost i ne mogu u cijelosti razviti svoje potencijale. Ograničavaju ih kapaciteti obitelji i to stvara jedan začarani krug iz kojeg je teško izići u Sloveniji. Drago mi je reći prema zadnjim podacima Eurostata, rizik siromaštva i socijalne isključenosti za djecu je najniži od svih država članica Europske unije. No ipak i dalje je to 13,1% što se i dalje čini previsoko. Hvala, gospođa Svetlana Angelova iz Bugarske sljedeća. Poštovani e, predsjedniče, dame i gospodo, e, Prvo bih htjela reći da mi je izuzetno drago što imam priliku iznijeti svoje mišljenje o središnjim temama u socijalnog područja, a to su određene važne zadaće za e, europske zakonodavce u ovom mandatu. Bugarska podržava e, uvođenje socijalne dimenzije u Europsku uniju i tu bismo željeli navesti koliko je važna ova tema među prioritetima Europske komisije. Smatramo da je od izuzetnog značaja da inicijativa za jamstvo za djecu koju predlaže Europski parlament, e, da je to glavna inicijativa Europske komisije u socijalnom području. Ovo je tema koju smatramo izuzetno značajnom za Bugarsku, ne samo na nacionalnoj, već i na europskoj razini. E, ovo je glavna socijalna tema bugarskog predsjedanja Europskom unijom za vrijeme 2018. kada smo prihvatili određeni broj zaključaka vijeća za smanjenje siromaštva djece i povećanje socijalne uključenosti. Na temelju toga mi e, i kreiramo politike za djecu a skrb o djeci je područje glavnih reforma u Bugarskoj. E, zatim imamo usluge za e, rani razvoj djeteta do 7 godina, znači osobito kada je riječ o djeci sa posebnim potrebama i e, djeci s invaliditetom. <clears throat> Mislimo da samo složeni horizontalni pristup u partnerstvu sa drugim E, dionicima može dovesti do pozitivnih rezultata i zato je Bugarska spremna aktivno sudjelovati i pridonijeti procesu novih e, inicijativa za jamstvo za djecu na europskoj razini. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ Eviti Grosi za Lite iz Latvije. Can you, open uh, uh, the mic? Oh, Thank you. Evo, hvala. Latvija e, ima, posvećuje mnogo više pozornosti materijalnom osiguranju za obitelji s djecom, demografska kretanja, E, su definitivno jedan od prioriteta u našoj državi i trenutačno razmišljamo o tome kako poboljšati podršku obiteljima. Kada je riječ o jamstvima, vrlo je važno u čitavoj Europi, a i u svim državima članicama osigurati slične mogućnosti kada je riječ o pristupu skrbi za djecu stanovanju, e, školovanju i tako dalje. E, imamo još dosta posla na tom području. Često se siromaštvo prenosi s jednog generacije na drugu i to je nešto s čime se moramo boriti. E, jamstvo za djecu trebamo promatrati u široj dimenziji, ne samo nacionalno, već i na europskoj razini E, što su snažnije obitelji, to će snažnija biti i Europska unija. Mi u Latviji radimo na tome da dijete može odrastati u okvirima vlastite obitelji. E, što znači da inzistiramo na projektima deinstitucionalizacije. Dosta je problema i e, oko toga kako doći do nekih dugoročnih rješenja. Hvala. European Parliament, Hvala. A sada gospođa Vilija Blinković. klausima Hvala vam, drage kolege. Ja imam pitanje kao prvo za sve vas. Trebamo li doista europsko jamstvo za djecu? E, mislim da svatko može reći, bilo povjerenici ili zastupnici nacionalnih parlamenta, mogu reći da, trebamo, to je nešto izuzetno značajno. A zašto? E, čini se da je to samo po sebi razumljivo. Svako dijete, bez obzira gdje živi, bilo u Litvi, Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, svako malo dijete ima pravo na dobru kvalitetu obrazovanja, na usluge zdravstvene skrbi, na stanovanje, na prav, eh, ispravnu prehranu. No, dragi prijatelji, mi smo političari. Zašto gotovo 20 milijuna djece u Europskoj uniji u vrlo bogatoj zajednici živi, živi u siromaštvu i oni ne dobivaju te osnovne usluge koje sam spomenula. Nikola Schmidt eh, prije pet godina započeli smo eh, s tim križarskim ratom, počeli smo ponavljati treba nam eh, jamstvo za djecu, a ja se sjećam u Europskom parlamentu smo E, odgurivali političare različiti, odnosno gurali smo političare različitih usmjerenja da podrže e, naše razmišljanja. Nije dovoljno imati nacionalna sredstva, nacionalne inicijative. Mi moramo surađivati, moramo spojiti europska sredstva i nacionalna sredstva i samo tako ćemo moći poraziti siromaštvo djece što se tiče strategije 2020. Siromaštvo planirano je da se spusti na nultu razinu, ali sada vidimo da je samo milijun djece spašeno od siromaštva i reći ću ono očito, obraćam se zastupnicima u parlamentu, govorimo o višegodišnjem financijskom okviru. Ako on ostane kakav je sada, sigurna sam da će djeca nastaviti živjeti u siromaštvu. Nećemo sigurno stvoriti na taj način socijalnu Europu. Stoga tražim vašu podršku i suradnju kako bismo spasili djecu. Hvala. Hvala na ovoj emotivnoj intervenciji. Volim e, političare s emocijom jer politika je također uvijek i pitanje emocije. Sljedeći je gospodin Ante Babić iz Hrvatske. Hvala vam e, predsjedniče, dragi kolege. Izuzetno mi je drago što aktivno sudjelujem E, u ovoj raspravi na važnu temu za cijelu Europsku uniju koja je suočena sa starenjem stanovništva i negativnim prirodnim prirastom. I drago mi je da je gospođa Šuica izabrana predsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju. Prava i zaštita djece u Republici Hrvatskoj institucionalno su uređeni. Hrvatska je osvojila nacionalnu strategiju pravima djece za period e, do 2020. E, kako bismo postigli zaštitu ljudskih prava i provedbu postojećih e, međunarodnih i nacionalnih standarda na području prava djece. Cilj te strategije je zapravo okupiti sve dionike koji su važni za ostvarivanje prava djeteta, identificirati teškoće, izazove i postignuća do sada i definirati e, ciljeve za sadašnje razdoblje. Znači, počevši sa strategijom Vijeća Europe i strategijom pravima djeteta i agendom Europske unije o pravima djece, E, te strategije podržavaju strateške ciljeve. Prvo je osiguranje usluga usmjerenih prema djeci e, u e, socijalnoj skrbi, zdravstvu, školstvu, sportskim aktivnostima i sl. Drugo, eliminiranje svih vrsta nasilja protiv djece. Treće, osiguravanje prava djece u ranjivim situacijama i e, osiguranje sudjelovanja djece. Gospodin Šmit je u uvodnim izjavama rekao e, a i ja bih naglasio zajamčena prava djeteta sa posebnim potrebama, pravo na posebno obrazovanje, na rehabilitaciju, socijalnu integraciju i individualni razvoj pravo na preventivnu e, zdravstvenu skrb i medicinske liječenja. E, skrb o djeci je uglavnom u nadležnosti lokalnih zajednica koje imaju različite financijske kapacitete ja bih rekao da sada ostvarujemo pozitivan napredak, no uvijek ima prostora za poboljšanje, osobito zaštita prava djeteta u institucijama e, djece sa invaliditetom ili djece u e, u obiteljima skrbnika. Dakle, to su sve područja gdje se trebamo angažirati. Hvala. Gospođa Skevi Kotra Kukuma sa Cipra je sljedeća. Hvala. Prijedlog da se organizira europsko jamstvo za djecu oslanja se na činjenicu da jedno od četvero djece e, živi na rubu siromaštva i socijalne isključenosti ovo nije samo velik, velika brojka, to je e, zločin protiv djece u Europi. 25 milijuna djece ispod 18 godina nemaju jednake prilike za obrazovanje, za socijalnu skrb, zdravstvenu skrb, prehranu žive u lošim stambenim uvjetima i tako dalje. To je e, doista licemjerno u Europi. Siromaštvo djece nije nastalo preko noći i nije rezultat politika koje su e, strane e, er, za europske političke smjernice. Mi to sve moramo prepoznati, kao što moramo prepoznati naše glavne ciljeve, no evo, u prošlosti nismo uvijek bili na istoj strani E, kada su se nametala rezanja plaća kako bi se povećala produktivnost i kada su se rezali socijalne e, socijalna davanja, a znali smo da će to tisuće obitelji ostaviti bez pomoći, kada su se donosile politike kako bi e, se postigle određeni ciljevi različitih programa, sve je to dovelo do sve većeg e, siromaštva djece koje zapravo podkopava budućnost svijeta jer takva djeca imaju manje mogućnosti ako ih uspoređujemo sa njihovim bogatijim kolegama imaju manje mogućnosti biti dobri učenici i dobri studenti i mi ne trebamo konvencije, nama je potrebna politička volja, e, a nažalost Europska unija ju nema zbog svoje političke orijentacije. E, evo, korištenjem ovih velikih riječi oni se samo pretvaraju da ih je briga. E, troši se novca na birokratske stvari, a ta sredstva ne dolaze do djece. Trebamo e, prestati raspravljati i trebamo djelovati. Hvala. Gospođa Agnes Juvenius iz SID-a, zastupnica u Europskom parlamentu. Hvala i hvala što ste došli E, jer važno je da na temu sprječavanja e, siromaštva djece da ne govorimo samo o tome što možemo učiniti na razini Europske unije, nego da i govorimo o tome što možemo činiti na e, različitim razinama, pa i nacionalne. Želim naglasiti neke napomene povjerenika Šmita, znači da siromaštvo djece nije samo pitanje u siromašnim državama članicama, već je nešto što se događa, a ja dolazim iz Nizozemske, događa se i u mojoj zemlji i trebamo se stidjeti toga. Brojke su već spomenute. I znamo da ako e, život krenete iz pozicije siromaštva da ćete biti u nepovoljnoj situaciji cijeli život. Ono što je meni važno jest e, vidjeti kako u toj suradnji stavljamo e, pritisak na sudionike e, ove rasprave sljedećeg četvrtka kad govorimo o VFO. Malo me stid kad već dolazeći iz Nizozemske jedan od premijera naših premijera stavlja preveliki naglasak na proračun i želi da taj proračun bude 1% BDP-a, ali ne gleda koje su potrebe, koje su nužnosti društva. Znači, moje pitanje je kako provesti našu molbu za jamstvo za djecu ovdje na europskoj razini smo donijeli možda neke odluke već, ali i na nacionalnoj razini kako se udružiti i podržati živote mlade djece. Hvala. Hvala. Sljedeća je Rosa Staras iz e, skupine Pučana u Europskom parlamentu. Hvala vam. Hvala i povjereniku povjerenicima i e, članovima različitih odbora. Vrlo je jasno da je dobrobit djece prioritet za Europski parlament. Ranjivi e, maloljetnici trebaju posebnu zaštitu, tom govorim i o djeci sa invaliditetom i slično. Važno je uspostaviti vladavinu prava, države članice kao takve trebaju jamčiti da nema, da ne dođe do siromaštva djece. Ja dolazim iz Španjolske i u Španjolskoj ne bi trebalo biti djece bez pristupa obrazovanju, pre, dobroj prehrani, stanovanju i tako dalje, ako službe dobro funkcioniraju. Jer nakon toga socijalni radnici, lokalna tijela i tako dalje osiguravaju da djeca nemaju probleme. Međutim, ako e, djeca imaju probleme, znači da države članice ne odrađuju dobro svoj posao. Ja sam bila članica u regionalnim vlastima 10-15 godina i znali smo odmah e, za obitelji koje se ne mogu adekvatno brinuti o djeci. Znači moramo imati na umu da ako Ehm, siromaštvo djece je problem u državama članicama samima, kako ćemo strukturirati <clears throat> to jamstvo za djecu, kako bismo osigurali da ono ehm, ne, ne dovodi do toga da institucije pokrivaju ehm, one stvari koje trebaju pokrivati država članice E, komisija naravno treba osigurati da sredstva koja se na raspolaganju da se koriste na odgovarajući način. Ako se to dogodi, jamstvo za djecu će nadopuniti ono što države članice e, <clears throat> daju. Nije na europskim sredstvima da pokrivaju ono što bi države članice same trebale odraditi. Mi trebamo zaštititi najranjivije djecu i boriti se i protiv siromaštva. Jedan od stupova toga jest rješavanje pitanja siromaštva. Još jedna točka koju trebamo imati na umu jest pitanje uključivosti. Ako pogledate cjelovitu panoramu vidjet ćete da obrazovanje nije dovoljno uključivo. Gledam tu sve države članice Drago mi je da se bavimo ovom temom. Obrazovanje je jedan od glavnih čibenika koji svi moramo uzeti u obzir kako bismo postigli pošteniji svijet, ali hvala i komisiji na njihovom radu. Hvala sada gospodin Dragoš Pilsaru iz Europskog parlamenta. Drage kolege, nastavak razgovora o važnosti jamstva djece bit će beskorosan zato što to nitko ne nječe. Ali problem koji sada imamo, vidimo li ovu kao priliku, priliku za temeljne reforme u našem društvu? Govorimo o zelenom planu, o digitalnom planu. Zašto da ne govorimo o planu za djecu i mlade u Europi? To je ono o čemu se radi govorimo brojkama, možemo spasiti i jedan trilijun eura koji se sada nepametno koristi zato što ne ulažemo u djecu i mlade i imamo ogromne račune i fakture za javni sektor. Jedan trilijun možemo financirati zeleni plan boljom politikom ulaganja u djecu. Dakle, pitanje nije hoćemo li, već Imamo li političku volju da premostimo e, procip? Prvi politički. Politički procip znači da još uvijek imamo razdvojenost između onih e, skupina koje vjeruju u pravo i, prav, i pravnom obvezom država da se time bave, a drugo je riječ e, i ulaganje je kritična i ulaganje sada jer imamo dokaze koji kažu da ulaganje može biti so, e, imati socijalni povrat zajedno sa gospodarskim povratkom. Dakle, ako ovo sve povežemo je, to znači izgradnja mosta. Sljedeći je između javnog i privatnog. Imamo tendenciju misliti sam, da samo javni sektor treba imati odgovornost. Moramo pozvati privatni sektor a imamo instrumente. MMF je krucijalan, ali premošćivanje stvari e, sa investiranjem u privatnom sektoru, to je vrlo važno. I konačno, e, procijep u upravljanju to nije samo na europskoj razini. Moramo zapravo obuhvatiti i lokalne vlasti na terenu, jer ove probleme ne možemo riješiti ako se svi dionici ne uključe. Hvala. Hvala. Gospođa Alicija Homski-Mel iz SND-a, izvolite. Najljepša hvala. Slušam što se govori i slučajci sve vas. Mislim da se svi slažemo da je siromaštvo djece nešto s čime se moramo pozabaviti na evropskoj razini jer su brojke jasne. Jedno od četvora djece je siromašno i ne i mnogi zapravo pate od socijalne ekskluzije i vrlo je važno da neravnopravnost počinje vrlo rano u djetinstvu a i utječe na e, šanse koje će djeca imati kasnije u toku života. To je neprihvatljivo i kao što mi u parlamentu znamo, u prosincu 2018. smo se složili da će sljedeći Europski socijalni fond imati dovoljno novaca da se pokrene jamstvo za djecu. Obzirom da postoji novac i ideja da je smanjenje siromaštva djece nešto što treba biti budući cilj europskog eh, proračuna. Prošli tjedan smo imali prvu prezentaciju okvira za višegodišnji financijski plan i mislim da je došlo do velikih rezanja i za socijalni napredak Europske unije i to je jako zabrinjavajuće jer vidimo da je došlo do rezanja sredstava koja bi mogla pomoći sa ovakvim poteškoćama. U svim državama postoje takvi problemi, istina je, ali ako bi nam Europska unija mogla pomoći, onda bi to moglo popraviti stvari puno brže. A i to je vrlo važno. Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Fabiola Karkoza iz Portugala. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala, gospodine predsjedatelju, drage kolege. Jako sam sretna što sam danas ovdje i što sudjelujem u ovom projektu koji je vrlo živahan i zanimljiv. Ne govorimo samo o brojkama, već govorimo o ljudima. I stoga je e, to još i važnije ako govorimo o djeci koja su naša budućnost. Pažljivo sam slušala povjernicu koja je govorila o demografiji i demokraciji. Te dvije stvari su vrlo važne i idu ruku pod ruku. Mislim da je vrlo korisno e, tako ih sagledavati jer će nam to dozvoliti da se uhvatimo u koštac sa siromaštvo, siromaštvom u isto vrijeme kad budemo ojačavali demografiju i inkluziju. Demografija bi mogla biti vrlo važno oruđe za postizanje ova dva cilja o kojima govorimo. Postavila bih pitanje. Možemo li razmišljati o različitim mjerama koje bi uzeli u obzir e, žalostne razlike koje postoje između dječaka i djevojčica u različitim državama članicama. Kako to riješiti? Možemo li imati nekakve mjere koje bi se razlikovale u odnosu na djevojčice i dječake, e, odnosno kad se govorimo o seksualnoj orijentaciji i identitetu, mjere koje bi nam omogućile da se borimo protiv različitih oblika nasilja protiv takve djece? Kazimir Golovjecki iz Poljske se javio za riječ, izvolite. Gospodine predsjedatelju, povjerenice, dame i gospodo. E, ova nas planirana inicijativa za jamstvo za djecu u Europi jako zanima. Također sam sa zadovoljstvom e, čuo o sastanku sa gospodinom Šmetom u Poljskom parlamentu. Zahvaljujem na tom sastanku. Podrška obiteljima i borba protiv siromaštva djece je jedan od veliki, najvećih prioriteta poljske vlade od e, travnja 2016. smo uveli vrlo značajnu podršku obiteljima s djecom. To je dio programa koji e, nazivamo obitelji 500+. To je najveći transfer novca poljskim obiteljima od 1989. godine. Ovaj program Obitelj 500 plus ima za cilj poboljšati demografsku situaciju u Poljskoj i smanjiti siromaštvo među najmlađima i to je investicija u ljudski kapital. Još jedan program koji imamo u Poljskoj je program za e, mlade od 7 do 20 godina koji se obrazuju. Zatim imamo programe za osobe s invaliditetom do 24. godine. Svima njima dajemo financijsku podršku za dobar početak u životu. Zatim povećavamo pristup e, e, djeci do šest godina e, institucijama za brigu o djecu. Još jedan instrument za podršku djeci i obiteljima je kartica za velike obitelji sa mnogo djece koja im omogućava da se koriste određenim e, financijskim pogodnostima na različitim mjestima. E, ta je kartica jako popularna među svim obiteljima. Više od 6000 partnera se već pridružilo ovoj schemi i pružaju svoju podršku. I još jednu stvar bih rekao, dame i gospodo. Sve ove inicijative na kojima radimo moraju se pozabaviti i internetom i e, nasiljem e, protiv djece. Jako sam zadovoljan današnjim sastankom. Sudionicima na, na raspravi mislim da je bila vrlo korisna. Zahvaljujem se i predstavnicima komisije na, na inputu. Svjesni smo svi problema i drago mi je da svi u svim raspravama koje smo danas čuli e, zajednički nazivnik odnosno daje se podrška da se s ovim velikim problemom svi skupa na što odlučniji način uhvatimo u koštac i da napravimo nešto šta je logično, a to je da svako svojim rođenjem kada dođe na ovaj svijet bi trebao imati iste šanse uspjeti u životu i živjeti kvalitetno zajedno sa svima u društvu koje je jednako, jednakih šansi i mogućnosti za sve. Tako da očito je da nam puno posla još, da imamo još puno posla pred nama, da će se još puno govoriti o ovim inicijativama, ali evo ja dajem punu podršku i mislim da se u tome možemo svi skupa složiti da i komisija i svi i sve vlade u e, zemljama članicama EU što ozbiljnije i što kvalitetnije rješavaju ove probleme i dajemo punu podršku da se problemom e, jednakih šansi i mogućnosti da se jednako kvalitetno obrazujete, živite i na kraju krajeva ostvarujete svoje snove na ovom svijetu e, omogući djeci bilo gdje žive i na bilo koji način koji možemo napraviti to mislim da e, na kraju e, ćemo taj problem siguran sam u skoroj budućnosti i riješiti. Evo sada bi e, e, dao riječ gospođi Duriš Nikolsonovoj da preuzme drugu temu, a druga tema je e, minimum fair minimum wages. Izvolite gospođo Duriš Nikolsonova. Thank you very much, co-chair Mr. Maras. Hvala gospodine dopredsjedniče, gospodine Maras. Idemo na pravične minimalne plaće, no čini se da bi to moglo biti povezano jamstvom za djecom jer kao što je povjernik Schmidt rekao mjere koje poduzamamo ako e, e, se obraćamo na roditeljima također imaju utjecaj na djecu. Sada bih prvo dala riječ povjerniku Šmitu koji će nam uvesti temu e, minimalnih plaća. Izvolite, gospodine Šmit. Mikrofon nije uključen. Adekvatne plaće su ključ za ravnopravne radne uvjete i pristojne uvjete života za sve radnike u Europskoj uniji. To se naglašava u Europskom stubu socijalnih prava u načelu broj 6. Minimalne plaće naročito koje e, se e, određene zakonom ili kolektivnim e, ugovorima su ključ Minimalna e, plaća je ta koja sprečava e, siromaštvo i smanjuje nejednakosti. Ako dobro plaćeni radnici imaju inicijativu da rade i promoviraju ravnopravnost rodova jer podržavaju žene na tržištu rada. No, e, formati su različiti u državama članicama Nerapravnost plaća se povećala u mnogim dijelovima Europe gdje mnogi radnici koji rade za malu plaću su doživjeli pad svoje kupovne e, moći u odnosu na ostale skupine e, stanovništva. Socijalni progres je ukorijenjen u europskim projektima i zato je predsjednica von der Leyen predložila pravni instrument kojim bi se osiguralo da svaki radnik u našoj EU ima pravičnu minimalnu naknadu za rad. U tom kontekstu 14. siječnja komisija je usvojila dokument koji je pokrenuo prvu fazu, a to je konzultacija socijalnih partnere o potrebama i mogućim smjerovima djelovanja Europske unije u području minimalnih plaća. E, inicijativa Europske unije bi prvo povećala goponu moć onih koji malo zarađuju u europskim državama i na taj način stimulirala e, potražnju i zadržala E, i zaposlenost i konkurentnost. Drugo, postiženje e, konvergencije prema gore u radnim uvjetima u državama članicama i stvaranja ravnopravnih e, odnosa za sve poslovne subjekte u jedinstvenom tržištu. Zatim, treće, to bi bio novi politički momentum kojim bi se podržale napori na nacionalnoj razini. Vrlo je jasno da Nova inicijativa e, neće uspostaviti e, uniformnu plaću u cijeloj Europi jer to ne može biti tako u cijeloj Europi jer treba uzeti u obzir implikacije na zapošljavanje i gospodarsku snagu pojedine države članice. Takva inicijativa neće e, doprinijeti statutarnom minimalnom e, dohotku u tom državama u kojima nema kolektivnih dogovora. Ti sustavi ne samo da će biti pod utjecajima u odredbi o statutarnim minimalnim plaćama, već će biti zajamčeni i zaštićeni inicijativu bi zapravo trebala ojačati kolektivno pregovaranje u tim zemljama u kojima je to kolektivno pregovaranje slabo. U tim zemljama treba promovirati socijalni dijalog i e, izgradnju institucija e, za socijalno partnerstvo. Dakle, minimalne plaće će se uspostaviti bilo kolektivnim pregovaranjem ili pravnim odredbama poštujući nacionalne tradicije i autonomnost socijalnih partnera u državama članicama EU. unije. Mi smo pokrenuli prvu fazu konzultacije sa socijalnim partnerima nakon konzultacija koja će završiti Krajem veljače ili početkom ožujka komisija će pregledati e, sva mišljenja socijalnih partnera i ako socijalni partneri ne uđu u pregovore među sobom, komisija će pokrenuti drugu fazu konsultacija kako bi konzultirala socijalne partnere o mogućem sadržaju nove inicijative o pravičnom E, minimalnom dohodku, odnosno plaći. Hvala povjereniče, a sada bih dala riječ gospođi Srđeni Biziju. jesam li dobro e, izgovorila vaše ime? Je, malo je teže za izgovoriti koja je članica odbora za socijalna pitanja. Izvolite, imate pet minuta. Najljepša hvala. Povjerenica Ursula e, von Leyen treba e, zahvaliti na ovoj inicijativi koja pokazuje da je e, komisija svjesna činjenice da Evropska unija treba zaštititi i pobrinuti se za pristojne uvjete života za sve radnike. To je potrebno, potreban instrument i prvi korak za postizanje ovoga cilja – a to je uvođenje minimalne plaće. Ja se nadam da će to doprinijeti možda ne e, nestajanju, ali barem umanjivanju e, jaza između različitih plaća za muškarce i žene, povećati najmanju plaću i da će od 2013. godine smo uveli trenutni sustav e, statutarne minimalne plaće i statutarne minimalne naknade za rad koja predviđa široke konzultacije među socijalnim partnerima i upravljačima sa, e, uz tehničku i znanstvenu podršku e, stručnjaka iz različitih područja, a koji razgovaraju o pitanjima koja se tiču socijalne politike i odnosima u, radnim odnosima. Na temelju grčkog zakonodavstva e, minimalna plaća, odnosno naknada za rad, e, se postavlja uzimajući u obzir e, uvjete grčkog gospodarstva perspektive sa stanovišta produktivnosti, cijena, konkurentnosti, zapošljavanja, plaća i naknada za dohodak. To je proces prvi puta uveden u rujnu 2018. godine i završen je u siječnju 2019. godine sa ministarskom odlukom na temelju koje je statutorna minimalna plaća 650 eura. Kako biste bolje razumjeli e, kupovnu moć, mogu vam reći da jedan obrok e, u Grčkoj košta 10 euro kao i u Bugarskoj, dok je to u Luksemburgu 17. Najam stana je 300 e, euro, u Bugarskoj je 270, a u Luksemburgu isti takav stan košta 1500 eura e, ja koristim ove zemlje kao primjere jer one imaju najmanju i najveću minimalnu plaću u Europi. E, treba e, također reći da od 1998. godine do 2011. godine minimalna plaća je u Grčkoj konstantno rasla i zadnje povećanje plaće se dogodilo u srpnju 2011. U ožujku 2012. došlo je do rezanja od 22% tih plaća za one između 18 i 25 godine. To smanjenje je bilo rezultat e, dužničke krize i programa fiskalnog prilagodbe. Minimalna plaća je porasla, o tome se jako puno razgovara u ovom trenutku u Grčkoj. Povećanje minimalne plaće je također povezano sa različitim benefitima koji će također biti povećani tokom godine kao rezultat ove ministarske e, odluke o minimalnoj plaći. Ovo je potencijalno povećanje će imati utjecaja na 700 tisuća e, zaposlenika koji ili dobivaju minimalnu plaću kao, kao ili kao puno zaposleni ili privremeno povremeno zaposleni i oni će i koji dobivaju plaću od 500 eura ili manje. Nedavno naš premijer je rekao da je nova, nova demokratska e, vlada želi povećati minimalnu plaću, ali to će ovisiti o stopi rasta gospodarstva i produktivnosti. Pitanje minimalne plaće e, je nešto što brine Europsku uniju koja želi i imati povećanje gospodarskog rasta i zapošljavanja koja se želi boriti protiv neravnopravnosti plaća i siromaštva. Grčka se priklanja ovoj europskoj minimalnoj plaći. Grčko je stajalište takvo da bi trebala postati evropski mehanizam kojim je omogućio nacionalnim zakonodavstvima da uspostave minimalnu plaću. Grčka je država koja promovira i osnažuje socijalni dijalog i demokratske procese. Naše gospodarske politike imaju za cilj doprinijeti socijalnom sadržaju i povezani su sa zaštitom e, rada i radnika. Mi dakako poštujemo socijalne tradicije i autonomiju socijalnih partnera kao i slobodu pregovaranja. U zaključku bih rekla da je srž onoga što Evropska unija radi ne odnosi se na neke stvari koje je teško razumjeti, odnosno e, akronime, već e, o, e, o učin, na učince, učinke koje politika ima na svakodnevni život i zaposlenike. To je naš cilj i to nastavimo postiziti, postići. Hvala, sad ćemo početi raspravu među zastupnicima u Europskom parlamentu i zastupnicima nacionalnih parlamenta. Imamo jako dug popis govornica koji su se javili, a već nam curi vrijeme jer ovaj sastanak moramo završiti u 7 sati. Ja bih e, vas ljubazno zamolila da se držite vremena Imate maksimalno jednu minutu i 30 sekundi svaki odgovornika. Oprostite, ne, tu se ne da pomoći. Prvi je gospođa Ana Johansson iz Švedske. Izvolite, gospođa Johansson, imate riječ. Hvala, hvala vam. E, evo moram početi s time što ću čestitati na ambiciji komisije e, koja želi povezati Europu. Imamo veliki poštovanje prema ovoj inicijativi, no to znači da i nacionalne kompetencije moramo poštovati. U tom smislu je komisija rekla da je minimalna plaća definitivno u, nadležnosti država članica. Tu mogu biti različite mogućnosti, no velika je zabrinutost da ovdje dođe do nekih promjena zakona sa europske razine. Samo regulacija je važna u tom smislu jer pitanju je tržište rada, u pitanju su plaće, e, tu postoje različiti modeli i oni predstavljaju važan doprinos e, konkurentnosti pojedinih država. Sve je to vrlo kompleksno i modeli su različiti i mi smo protiv toga da se donese takva direktiva na europskoj razini. Ehm, što se tiče različitih e, političkih stranaka e, u švedskom e, parlamentu, mi smo protiv ovakve direktive. Tu ima i određenih problema sa preporukama, primjerice ograničenje mogućnosti donošenja vlastitih e, mjera prema švedskom tržištu rada. Što se švedski tiče, mi bismo potaknuli parlament, e, Europski parlament da pronađe rješenja da se ostvare zajednički ciljevi, a ili da se razumne mjere provedu u cijeloj Europi. Hvala. Zastupnica Bugarskog parlamenta ima riječ. Hvala vam e, najljepša. Kada je riječ o minimalnoj plaći, to je izuzetno važno pitanje za Bugarsku. I to ne samo zato što smo suočeni s ozbiljnim demografskim izazovima, već i zato što želimo poboljšati životni standard za sve naše građane. Upravo zato smo u Bugarskoj započeli sa raspravom e, o toj inicijativi Europske komisije i mi ćemo pokušati osmisliti e, svoj doprinos e, toj inicijativi do kraja ovog mjeseca. Osvrnut ćemo se u raspravi i na akcijski plan za Europski stup socijalnih prava. Mi smo jedna od država članica u kojoj, koja ima zakonski propisanu minimalnu plaću koja se temelji zapravo na e, samoj ekonomskoj stvarnosti. a isto tako i na mogućnostima koje imaju poslodavci. Nama je potpuno jasno da to čini dobar temelj za gospodarski rast. To je jedan od načina da povećamo potražnju na e, državnoj razini i povećamo životni standard. Pravedna minimalna plaća jako je dobar predmet inicijative na europskoj razini jer će povećati životni standard i omogućiti veću transparentnost. Hvala. Iz Europskog parlamenta e, zastupnik Danielson ima riječ. Hvala vam i hvala Nikolasu e, na uvodnom izlaganju. Imali smo već priliku raspravljati o europskim minimalnim plaćama i kao što ste čuli od kolega iz nacionalnih parlamenta, oklijevamo zbog e, donošenja direktive, mi bismo radili da to bude u obliku preporuke. Ja bih sada raspravu poveo u jednom drugom smjeru. Jučer smo imali na odboru raspravu o siromaštvu zaposlenih i tijekom rasprave se čulo da oni koji su najviše izloženi toj vrsti siromaštva su zapravo oni koji su samozaposleni, zaposlani na nepuno radno vrijeme i koji imaju ugovore na određeno. Što se tu može poduzeti? Ne znam koliko ćete imati vremena za odgovor na moje pitanje. Što možemo poduzeti zajedno s inicijativom za minimalnu plaću kako bi veći dio europskih građana imao mogućnost e, sklapanja ugovora na neodređeno? Jer je siromaštvo zaposlenih upravo povezano sa određenom vrstom ugovora o radu. Hvala vam. Gospođa Maraka Lista iz Rumunjske ima riječ. Hvala lijepa. Rumunjska se raduje o odluci koju ćete donijeti o ovoj temi i cijenimo što poštujete nacionalnu odluku jer svaka država članica ima svoje posebne karakteristike. Rumunjska ima zakonski propisanu minimalnu plaću i to jest e, vladina odluka. Ali ipak se pitam što se događa kada e, primjerice sindikati i poslodavci se ne razumiju. Što kada ne mogu uspješno pregovarati odnosno ne mogu osigurati pozitivan ishod pregovora. Trebamo li tada početi razmišljati o donošenju zakonodavstva o minimalnim plaćama ili zakonodavstva koji regulira samo ekonomske mjere, primjerice inflaciju ili produktivnost e, rada? Jer na kraju krajeva rast minimalne plaće treba odražavati ekonomsku stvarnost svake zemlje. I želim istaknuti da kada je o Rumunjskoj riječ, mala i srednja poduzeća osiguravaju 58% BDP-a. Dakle, važno je kakve, o kakvom rastu minimalnih plaća govorimo, jer ne želimo zapravo uništiti privatni sektor. Hvala. Hvala vama. Angels Diselis iz Malte. Hvala vam. Europska komisija upravo vodi raspravu i predlaže novi okvir za minimalne plaće u državama članicama, ali Malta već ima zakonski propisanu minimalnu plaću za sve radnike. 2017. mi smo proveli reviziju, revidirali smo tu minimalnu plaću i zajedno sa socijalnim partnerima dogovorili smo se da radnici ne mogu dobivati minimalnu plaću dulje od godinu dana. Nakon isteka tih godinu dana oni moraju, odnosno njihova plaća se mora povećati, osnovna plaća im se mora povećati. Dakle, iako postoji zakon o minimalnoj plaći, radnik ne može tu minimalnu plaću primati više od godinu dana. Povećali smo je pet godina zaredom i isto tako istovremeno nismo povećali poreze. Kada je riječ o osobama s invaliditetom primjerice, imamo posebne programe koji su namijenjeni upravo takvim pojedincima. Želimo im omogućiti e, pristup tržištu rada. Takvih, e, dakle, Isto i tako postoje određeni pojedinci, manje skupine koje ne mogu iskoristiti takve programe. I upravo za takve pojedince moramo osigurati dostojanstvo i za takve ljude postoji minimalna plaća jer želimo da žive dostojanstven život. Dakle, imamo pojedince sa ozbiljnim invaliditetom, s teškim invaliditetom, oni dobivaju naknadu koja je jednaka minimalnoj plaći. To je za nas izuzetno važno. Istekla vam je, imali ste minutu 30, a sada su već prošle dvije minute. Žao mi je, morat ću vam oduzeti riječ. Gospođo Bišop iz Europskog parlamenta ima riječ. Hvala vam. E, vrlo je dobro da su ove dvije teme povezane. E, tema najmanje plaće, minimalne plaće i e, siromaštvo djece. To je to su povezane teme jer ako nema e, plaća koje omogućuju pristojno preživljavanje onda će biti i siromaštva djece. Stoga je to pametno povezati. E, ja sam već rekla i kolege su rekla imamo strategiju 2020. koja je željela smanjiti siromaštvo. To na kraju nije funkcioniralo, a siromaštvo je još i više i sada e, pokušavamo ozbiljno pristupiti u ovoj temi. To je ispravan korak, no čuli smo također da mm, su mišljenja različita jer imamo e, zemlje gdje se puno radi, ali su ipak e, siromašni, ali imamo i zemlje u kojima je politika kolektivnog pregovaranja dobra i plaće su bolje. Mi trebamo osnažiti politiku kolektivnog pregovaranja e, ne samo u zemljama gdje je ta politika snažna, e, već i tamo gdje je slaba. Tako da minimalna plaća je možda onaj pristup e, de minimus, ali možemo težiti zapravo svi zajedno pristojnoj plaći jer e, mi e, nije dobro očito intervenirati u e, te minimalne plaće kao što je bio slučaj u Grčkoj, ali treba osigurati da svako u Europi može pristojno živjeti od svoga rada. Hvala vam. Sada zastupnik Mađarskog parlamenta. Hvala vam, uvaženi zastupnici i zastupnice. Mađarski parlament e, pomno prati konzultacije koje vodi Europska komisija po pitanju minimalnih plaća. I zanima nas e, hoće li Europska komisija poštovati e, tradicije u državama članicama koje se odnose na kolektivno pregovaranje i tako dalje. Jer mislimo da svakako i socijalne partnere treba uključiti u te konzultacije. Što se tiče Mađarske, u, kroz proteklo desetljeće minimalna plaća se udvostručila kao i minimalna plaća onih koji su završili e, sekundarno obrazovanje. Međutim, i dalje nas brine zapravo pravna osnova predložene direktive i e, brine nas koliko će biti uključeni socijalni partneri. Europska komisija mora uzeti u obzir sve rezultate ovih konzultacija, te nakon toga E, pripremiti temeljnu procjenu učinka. Svi znamo da e, raste sa, da plaće trenutno rastu diljem Europe, čak i bez intervencije komisije. I to se odnosi i na nove države članice, što možete pročitati u najnovijem izvješću o e, zapošljavanju. Nemojmo zaboraviti da se pravila razlikuju kada je riječ o minimalnoj plaći i da to spada pod nacionalnu nadležnost. Hvala, a sada iz Europskog parlamenta. Dajem riječ zastupnici e, Ždanuki. būtu vienota e, minimala je algai un arī minimala. E, znači, što se tiče teme minimalne plaće i minimalnog dohotka u eu uniji, bih podsjetiti da naša rezolucija iz travnja 2019. da smo već govorili o tome, govorili smo o minimalnom dohotku i gospodin Schmidt mi se doista nadamo e, da komisija u svom radu na minimalnoj plaći neće zaboraviti i minimalni, minimalni dohodak na razini Europske unije jer e, siromaštvo djece i i siromaštvo djece ima više veze sa e, minimalnim dohotkom, a ne toliko sa minimalnom plaćom. Kad govorimo o minimalnom dohotku, e, brine nas što se predlaže da se ne uzme u obzir prosječna plaća nego taj statistički prosjek, a to je velika razlika. Hvala. Gospodin Slovariju iz Mađarske ima riječ. Hvala vam što ste mi dali priliku da uzmem riječ. Mm, povjereniče, želim reći da podržavamo inicijativu koja za cilj ima izgradnju snažnije Europe. I slažem se sa svima onima koji tvrde da je Europi upravo to potrebno i da moramo pružiti e, nove mogućnosti državama članicama. Što se tiče socijalnih inicijativa, one e, bi se trebale zapravo temeljiti na snažnoj ekonomiji. Međutim, snažna ekonomija moguća je jedino ako socijalni uvjeti budu prikladni. Kada je riječ o radnicima, oni moraju biti e, kvalificirani jer e, i stopa kvalificiranih radnika određuje koliko je uspješna ekonomija. I to naravno određuje i razinu njihovih e, plaća. Mi u Mađarskoj snažno se zalažemo za e, mjere koje predlaže Europska komisija. Kao što znate, brojne države članice imaju bogato iskustvo na području minimalnih plaća i mi ćemo obraćati poseb, obratiti veliku posebnu pozornost na ovu inicijativu, a posebno e, ćemo pratiti dijalog koji se vodi sa nevladinim udrugama i dionicima. Moramo e, razmijeniti iskustvo, to je iznimno važno. Hvala. E, konferencijski prevoditelji rade do točno 19 sati, a imamo još podugačak popis govornika, stoga imate minutu i 20 sekundi za javljanje e, za riječ. Žao mi je, ali evo nije do mene. Sljedeći na popisu, gospodin Demirov iz Europskog parlamenta. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Europska socijalna povelja obvezuje e, e, nas na pravu na poštenu naknadu za rad. U toj povelji je jasno uređeno da ljudi koji rade moraju dobiti odgovarajuću plaću e, i postoji standard toga i rasprava o tome što je pošteno, što je primjereno no ono što e, je minimalno jest da ljudi koji e, koji rade moraju dobiti plaće, a e, imamo i definirano 60% srednjog dohotka. Sve je to činjenica kada imamo, ako se želimo držati europske socijalne povelje, moramo imati jasno definirane e, uvjete, a to je 60% srednje plaće. Većina europskih država članica ima minimalnu plaću. Ja dolazim iz Njemačka i mi imamo minimalnu plaću, ali ona je tako mala da ljudi koji e, rade i dobivaju tako minimalnu plaću će u konačnici, ako ne dok rade, ali ono o starosti svakako biti u skupini siromašnih. Znači moramo e, imati jasnu definiciju što štiti zapravo od siromaštva i to je e, bitno. I mi nismo ovdje da bi smo radili na politici plaća, ne, radili se o uvjetima i o izjednačavanju uvjeta života na europskoj razini. Gracias. Gospođa Dura Franic iz Europskog parlamenta ima riječ. Hvala vam. Javila sam se kao zastupnica Europskog parlamenta, ali i kao državljanka Španjolske, jer Španjolski parlament nije uspio poslati zastupnike na ovaj e, sastanak, s obzirom da još nismo formirali odbore. U Španjolskoj postojeća socijalistička vlada e, sklopila je koaliciju s ljevicom i obećala da će povećati prosječnu plaću i to na razine koje preporučuje i LO. To treba napraviti naravno u dogovoru e, sa, e, sa poslodavcima. Istina je da i minimalna plaća može uvelike pomoći kada je riječ o poboljšanju situacije u državi. I važno je da pošaljemo poruku svim zemljama u Europi da ako želimo e, poboljšati situaciju, onda je minimalna plaća dobar alat. Ona neće iskorijeniti siromaštvo, ali svakako je korisna. Kod nas, e, mi u klubu socijaldemokrata, e, branimo ovu inicijativu jer ona uzima u obzir e, status radnika u Španjolskoj i zapravo teži e, pravičnim plaćama diljem Europske unije. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Vi ste preuzeli vrlo tešku zadaću jer tema minimalnih plaća je nešto što mnogi prate, kritično prate i problem je e, da E, je vaša šefica i obećala da će u prvih sto dana izići s prijedlogom. To je dosta veliki izazov. E, ja ću jasno reći da načelno kod rješavanja ove vrlo teške zadaće ste zaslužili svakako um, svu moguću podršku. Evo, javili su se kolege iz nordijskih zemalja. Shvaćam da oni imaju velikih uh, dvojbi oko toga jer u nordijskim zemljama pa i u Austriji postoje funkcionalni sustavi i naravno svi se brinemo kakvi će to utjecaj imati na naše sustave koji već postoje i funkcioniraju. Međutim, u toj raspravi ne trebamo gledati samo što funkcionira, nego i vidjeti E, što je sa onim dijelovima koji ne funkcioniraju tamo gdje e, e, gdje se uopće ne živi socijalno partnerstvo. No, one države u kojima stvari funkcioniraju moraju pomoći državama u kojima ti sustavi ne, ne funkcioniraju. Hvala, gospođa Enzander iz Europskog parlamenta i ona je ujedno i posljednja govornica na našem popisu. Hvala vam, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Ja želim pozdraviti e, sve inicijative čiji je cilj uspostaviti socijalniju Europu. socijalna Europa neophodna je ako želimo zaštititi one koje su najranjiviji, djecu o kojima smo govorili prije, ali riječ je o tome da stvorimo veću nacionalnu pravdu u državama članicama a ponekad je riječ o tome da treba i potaknuti e, pravednije tržišno natjecanje na europskom tržištu. Vi ste odlučili, odnosno Europska komisija je odlučila e, ulagati u ovu ideju o minimalnoj plaći i to je doista jedan zahtjevan zadatak, kao što smo danas čuli, jer u samom parlamentu postoji niz različitih mišljenja na tu temu. Važno je poštovati načelo subsidijarnosti i e, specifičnosti država članica, a istovremeno osmisliti jedinstvenu europsku inicijativu. Stoga imam jednostavno pitanje. Jeste li uzeli u obzir alternativne alate i metode za stvaranje socijalne konvergencije? Možda neki alat koji bi bilo, bilo lakše provesti. Hvala. Zaključno mogu reći da svi vidimo da postoji poveznica između minimalne plaće na europskoj razini i jamstva za djecu. Svi se slažemo da je potrebno imati jamstvo za djecu, ali se očito svi ne slažemo da je potrebno imati europsku minimalnu plaću. Stoga je to izazovno, jako izazovno za gospodina Šmita, za čitavu komisiju. Želimo vam puno sreće. Sada imam dva priopćenja. Nadam se da će prevoditelji e, ostati do kraja mojih priopćenja. Prvo, sa sastanka će vas do kuće europske povijesti e, otpratiti kolege, a drugo, nemojte ništa zaboraviti, nemojte ništa ostaviti, jer jednom kada izađete iz ove zgrade, više se ne možete vratiti unutra. Dakle, uzmite sa sobom sve svoje osobne stvari. Hvala.